Ovo sada zaključujemo, glasat ćemo sutra o tome u 12 sati. Sljedeća točka je izvješće od gospođe Kleva Kekuš, primjena i utjecaj mjena energetske učinkovitosti u okviru kohezijske politike. I time bih zamolio sada izvjestiteljicu da podnese izvješće. Hvala za besedo, predsjednik, spoštovana komisija. Hvala što ste mi dali riječ. Poštovani kolege, kao prvo eh, htjela bih zahvaliti eh, svojim kolegama izvjestiteljima na pomoći u pripremi ovog eh, izvješća. Ovo je zaista u samoj srži e, našeg programa e, razvoja Europe do 2020. Znači moramo smanjiti potrošnju energije za 20% do 2020. Zato ja smatram da sve politike koje se odnose na energetsku učinkovitost, e, a među njima je kohezijska politika, trebaju odigrati važnu ulogu. I u svom izvješću ja naglašavam još jednom koje se koriste mogu izvući iz energetske učinkovitosti poboljšat će nam konkurentnost dovest će do rasta i otvoriti nova radna mjesta ulaganja su također e, jedna prilika da se borimo protiv ekonom, gospodarske e, krize i također da se borimo protiv klimatskih promjena Ove analiza mjera pokazuje da su glavni negativni čimbenici i dalje nedovoljna informiranost, nedovoljne financijske stimulacijske mjere, e, nedovoljna prisutnost u javnosti i donekle e, neučinkovita provedba postojećih zakona. Tako da je jasno da u ovom e, periodu su problemi više praktične primjene, ne tiču se toliko zakonodavstva u kontekstu dogovorenih promjena e, ovog okvira za kohezionu politiku. Mi smo e, stavili nekoliko preporuka kako da se uključi energetska učinkovitost u sljedeći sedmogodišnji proračun. To je jedna od glavnih poluga koje Europska unija ima na svom raspolaganju kako bi poboljšala gospodarstvo u Europskoj uniji i postigla taj cilj povišene energetske učinkovitosti do 2020. Važno je da se financiranje tih mjera vidi kao neki potencijal, kao ulaganje u nešto, a ne dodatno opterećenje. Europski fond za regionalni razvoj će omogućiti stabilni i stvaranje stabilnog i dugoročnog programa za poboljšavanje energetske učinkovitosti u kontekstu e, ovog polaganog oporavka i malog sredstava koje imaju na raspolaganju lokalne i regionalne vlasti moramo im pomoći u tome znači omogućiti im da lakše dođu do sredstava u tu svrhu mi trebamo se pobrinuti da na svim različitim razinama upravljanja vladanja da se sve te razine uključe dakle na nacionalnom nivou na regionalnom na lokalnom da svi se uključe u to planiranje zato što e, energetska učinkovitost, zaštita okoliša i koheziona politika moraju biti dio naše opće politike. Veoma je teško zbog mjera štednja e, zemljama članicama sufinancirati te mjere, te je stoga važno da nađemo nove inovativne načine e, za financiranje tih projekata. Sigurna sam da je pravi put naprijed da se kombiniraju subvencije, potpore sa različitim financijskim instrumentima e, zajmovima i tako dalje i novi modeli javno privatnog partnerstva koje inače koristimo kako bismo širili inovacije komisija je već radila na taj način krenula je u smjeru konkretnih e, prijedloga i trebala bi i dalje nastaviti rad. Trebamo nastojati da iskorijenimo e, siromaštvo, energetsko siromaštvo. Dva kolege, prvo gospodin Banki. E, Poštovani zastupnici, Ovdje se radi o jednom vrlo važnom izvještaju. Ta energetska učinkovitost je vrlo važna kada govorimo o prevladavanju krize. To uistinu ima velike prednosti ako poboljšamo energetsku učinkovitost, ako možemo otvoriti nova radna mjesta, ako naše gospodarstvo može postati konkurentnije i kroz to može doći do investicija koje će snažiti nove tehnologije. Mislim da e, ciljevi tragedije 2020 ne smiju biti razvodnjeni i u istinu moramo to podržati i paziti da lokalne vlasti imaju bolji pristup tim sredstvima i isto tako moramo njima moći ponuditi i rizični kapital. Hvala. Pohvaljujem gospođu Klevu na ovom odličnom izvješću u kojem nas podsjeća da moramo ulagati u energetsku učinkovitost e, iz razloga konkurentnosti i kako bismo imali sigurno, opskrbu energentima. Moramo koristiti sredstva iz strukturnih fondova i iz europskih e, investicijskih fondova za energetsku učinkovitost. Moramo usredotočiti svoje resurse i napore na, neke prioritetna, na neka prioritetna područja obnovljive izvore energije trebamo e, raditi na stvaranju veze između energetske učinkovitosti i pomoći e, osjetljivim odnosno ranjivim e, potrošačima i trebamo također uzimati u obzir specifičnosti zemljopisne svake zemlje u periodu od 2014. do 2020. Europski regionalni eh, fond za regionalni razvoj i Europski kohezijski fond eh, bi trebali osigurati da se sve to može isfinancirati. Hvala puno. A sada eh, dajem riječ povjerenici Reding. Zahvaljujem gospođi Klevi Kekuš na, njezinim, na njezinom izvješću. Ovo je zaista vrlo detaljan izvještaj koji će omogućiti komisiji da djeluje. Komisija dijeli stav da instrumenti kohezijske politike bi trebali poslužiti za ulaganja u energetiku te na taj način povećati konkurentnost, otvoriti nova radna mjesta i stvoriti rast. Kao što je rekla izvjestiteljica, veoma je važno da e, lokalni i regionalni elementi budu veoma važni kako bi se postigli ovi ciljevi zato što regije i gradovi mogu napraviti posebno prilagođene e, posebno prilagođena rješenja kao što smo vidjeli u povelji e, gradonačelnika. Posebno se radi o e, kreiranju mjera, energetskih mjera u okviru kohezione politike i veoma je važno imati standardizirane instrumente uključujući i onaj za ulaganja u, e, održive energetske izvore u odnosno e, opskrbu energentima u stambenim zgradama. Ta politika za stambene zgrade mora e, zaista profunkcionirati. Moramo raditi na transformaciji energetskih sustava. Nova direktiva o energetskoj učinkovitosti će naglasiti renovaciju, obnovu zgrada kao važan element postizanja naših ciljeva koje želimo postići do 2020. To mora biti orijentirano na postizanje rezultata i zato komisija radi na izradi praktičnih smjernica za projektiranje, odnosno i izradu projekata na planu energetske obnove zgrada u okviru sredstava iz kohezijskih fondova. E, moramo poticati stvaranje funkcionirajućih tržišta. E, suočavamo se sa teškom gospodarskom krizom, ali je ključno da stvaramo programe koji će dodati najveću moguću vrijednost. E, zemlje članice i regije rade intenzivno na pripremi programa za sljedeće razdoblje. Moramo ih prilagoditi specifičnim potrebama i potencijalima svih tih regija, regija koje će onda nam pokazati put ka uspjehu. Zahvaljujemo, time onda završavamo ovoj raspravi i isto tako ćemo sutra glasati u 12. ovome. Sada dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda. To je izvješće gospodina gvida Milana, strategija ribarstva za Jadransko i